od ovog tjedna i plan rada kako je to na konferenciji predsjednika 1. listopada i usvojeno prema članku 149 našeg pravilnika. Nemam nikakvih e, izmjena našeg dnevnog reda za ponedjeljak pa bi prešli odmah na dnevni red za e, utorak. Dakle, grupa Pučana je tražila da se izjava visoke predstavnice Europske komisije za vanjsku politiku i sigurnost o stanju u Gruziji i korištenje, dakle damo primjena selektivnog pravosuđa i pravde u posebno slučaj Gigi Uguleva premijesti na poslijepodne kako bi se to onda u njeno završilo rezoluciju. Me dajem riječ gospodinu Predi u ime, u ime tog kluba zastupnika selectivă din uh, această țară. Pučani bi voljeli da se rasprava o Gruziji i toj selektivnom pravdi pravosuđu, kako se to primjenjuje u toj zemlji, premjesti za poslijepodne. Mislim da moramo zaista o tom pravosuđu i, i njegovoj vezi sa političkim sustavom u Gruziji raspravljati, jer su to ozbiljne teme. I tu pozivam naše liberalne socijalističke kolege koji su uvijek bili veliki branitelji gruzijske vlade, da shvate kako je to jedna vrlo važna, važno pitanje i važna tema i da također glasaju za ovaj prijedlog. Posebno se tu obraćam našim kolegama socijalistima koji podupiru premijera koji je ujedno i predsjednik socijaldemokratske stranke Rumunjske koji, ako znamo, je zapravo imao, koristio imunitet da ga ne bi, ne bi imao procesu pravosuđu Rumunjske. Da li imamo za to kakvog govornika? Da li se neko još javlja za riječ? Gospodin Golniš? Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Htio sam reći da općenito podržavam sve inicijative koje imaju cilj da se osudi selektivna pravda. Ono što bih htio jest da također u smislu onoga što je naznačio naš kolega iz Europskih pučana, razmislimo i o selektivnoj pravdi kakva se ona prakticira unutrašnjosti Europske unije, primjerice eh, na primjeru Grčke prema zastupniku Dobdoriju, na primjer. Na primjer, selektivna pravda koja se vrši u Njemačkoj, selektivna pravda koja se vrši u Francuskoj. I sve to, hvala vam, gospođa predsjedavajuća Pekira Govornika. To bi bilo isto tako od velika za naš parlament. Hvala vam lijepa. Tko je protiv ovog? Želi se neko javiti koji ima iznijeti neko protivljenje? Gospodin Kere, da, hvala lijepo. Ja mislim da je ovaj prijedlog dovoljno obrazložen i mislim da je gospodin Golniš isti taj prijedlog vrlo jasno podupro. Međutim, ja ne želim govoriti o pojedinačnim slučajevima, ja bih volio govoriti o načinu rada ovog parlamenta. Jer mislimo to je bio jedan hitni zahtjev kojeg je klub zastupnika Europskih pučana podnio i koji nije dobio većinu, pa se sad to ponovno iznosi u plenarnom sazivu. I mislim potpuno neovisno o temi o kojoj se tu želi govoriti, mislim da taj način postupanja nije prihvatljiv u ovoj kući. Hvala lijepo. Dakle, ako oni koji su za izmjenu dnevnog reda, kako je zatraženo, neka glasuju. Ko je protiv izmjene dnevnog reda na ovaj način? Dakle, odbija se kolege, odbija se. Ja ću vrlo rado to provjeriti još elektronskim glasanjem. Otvoreno elektronsko glasanje za provjeru, izvolite. Jesu li svi glasali? Kolege, glasanje je završeno. I odbijeno je, jasno se odbija ovaj zahtjev, prema tome ne mijenjamo dnevni red za utorak. Prelazimo na dnevni red za srijedu. E, Ujedinjenje Ljevica, Ljevica i Nordijska zeleni su tražili izjavu visoke predstavnice gospođe Mogherini o američkim zračnim udarima na bolnicu Lješnika bez granica u Kunduzu, Afganistanu, da se doda kao tema za srijedu prije podne i ja bih tad dala riječ e, predstavnici kluba zastupnika koja je to tražila. Hvala lijepo. Gospođo predsjedavajući, moj klub zastupnika traži raspravu i to bez rezolucije o smrtonosnom napadu američkih snaga na bolnicu Lješnika bez granica u Kundusu. Smatramo da bi se o tome trebalo raspravljati u srijedu ujutro i to u 8.30 odmah kada bude visoka predstavnica Mogherini s nama kako bi onda na taj način i izašli još nekim drugim klubovima zastupnika u susret predlažem da onda napravimo i rundu svih predstavnika klubova zastupnika Prošle tjedne u subotu su američka vojska napadu na bolnicu ubila 12 suradnika i najmanje 7 pacijenata, među njima troje djece, zatim još 37, a 37 ljudi je teško ozlijeđeno. Prema podacima Lječnika bez granica je 3. listopada između 8 i 2 sata je bolnica u Kunduzu u intervalima otprilike 15 minuta više puta pogađana. Dakle, to je bila više puta granatirana. U središnjoj bolnici su se nalazili hitni primjer, fizioterapeutska stanica i normalni odjeli svaki put kod svakog napada vrlo precizno pogođena. Već 29.9. su kao što znamo, dakle krajem rujna, kompletni e, GPS podaci, pozicijske podaci bolnice dojavljeni svim saveznim snagama i unatoč tome je došlo do bombardiranja. Europska unija sudjeluje u svim tim napadima i da, ali s druge strane se angažira više nego i u jednoj drugoj zemlji sa svojim humanitarnim operacijama pomoći. Mnoge humanitarne organizacije iz Europe, među njima i Lješnici bez granice u tome sudjeluju, stoga mi tražimo ovu raspravu. Hvala lijepo gospođo Cimer. A sada gospođa Hans ima riječ koja govori u korist u prilog tog zahtjeva. Ja podupirem u ime svog kluba zastupnika zahtjev kojeg je Gabi Cimer upravo jako dobro obrazložila. I moram kazati da sam s velikim olakšanjem čula govor predsjednika Amerike Obame koji je već zatražio opsežnu istragu tih groznih događanja u Kundusu, ali mislim da je potrebna i međunarodna rasprava o tome što se dogodilo u Kundusu. Pogotovo zato što u Afganistanu zato što je u Afganistanu razvoj cijelosti zastrašujući i do sada nam jedna rasprava o tome, po mom mišljenju, apsolutno nedostaje. E sad, s obzirom na rasprave koje su sutra na dnevnom redu, mislimo da je u skladu sa stanjem u svijetu, sve govori u prilog tome da taj, to, tu točku dnevnog reda upravo zbog ovog teškog, groznog povoda kojeg je kolegica Cimer opisala, stavimo na dnevni red za raspravu srijedu ujutro. Hvala lijepo gospođo Harms. Imamo li nekog tko je protiv ovog zahtjeva da se ta tema uvrsti u raspravu? to nije slučaj. Prema tome, taj zahtjev stavljamo sada na glasanje. Tko je za izmjenu dnevnog reda? Molim, javite se. I stav, uvrštavanje te teme. Tko je protiv? Prijedlog je usvojen. Pa ćemo... Ja ću provjeriti u redu kolege. Mislim, s ovog mjesta na kojem sjedim je bilo potpuno jasno, ali da bude svima i to potvrđeno. Mi ćemo sada elektronski glasati. Izvolite, glasovanje počelo da to potvrdimo. Jesu li svi dali glas? Glasanje se zatvara. Kolege, prijedlog je prihvaćen. Prema tome dnevni red za srijedu se mijenja. Imat ćemo izjavu o toj, tom pitanju u srijedu ujutro i sjednica počinje u 8.30 odmah s tom temom. Hvala vam kolege. Da, ja sad zapravo ne mislim da ide u da nije u pitanju dnevni red, ali koliko sam shvatio konferencija predsjednika se složila da sa zahtjevom potpredsjednika Timmermansa da se pogledamo na dnevni red šta je s povjerenicom Bjenkovskom koja je zadužena za poduzetništvo i jedinstveno tržište i koja je tu trebala biti na redu. Ali s obzirom na i težinu i ozbiljnost da se to tiče i našeg okoliša i politike konkurentnosti, načina upravljanja u Europskoj uniji. S obzirom da je tu četiri odbora umješano u taj, tu temu, u taj odbor sudjeluje u tom radu, onda nas zanima zašto naš zahtjev da se pozove gospodina potpredsjednika komisije, prvog potpredsjednika Timmermansa da bude prisutan toj raspravi. Što je s tim našim zahtjevom? Na komisiji da odluči tko će i kada e, sudjelovati u raspravi. Mislim da mogu kazati da povjerenici kad govore, govore naravno u ime cijele komisije, ali vi ste svoju poantu ovdje iznijeli. Dakle, ja bih, nemam daljnjih promjena, prijedloga ni zahtjeva za promjenu za četvrtak, ali gospodine messerschmidt vi ste se još javili za riječ. Da, u pitanju ovog e, dnevnog reda za srijedu u vezi s onim što ste malo prije kazali i našim glasovanjem o kalendaru naših sjednica. Vi ste dali rok za amandmane sutra, a klub zastupnika EKR-a e je i pripremila amandman kojim bi se ograničili broj dana naših sjednica u Strasburu sa četiri na tri dana to gospodin Schulz zapravo nije htio prihvatiti taj zahtjev, a da nam nije dao točan razlog zašto prije sat vremena sam dobio e-mail od nekog iz administracije i rekao je da bi to bilo suprotno pravnoj praksi dosadašnjoj. Mislim da u skladu sa važnošću tog pitanja da je vrlo to jedno slabo opravdanje za to da se jedan amandman kojeg smo mi zatražili smatra i odbije kao nedopustiv. Prema tome mislim da se trebala provjeriti na točna analiza svih odluka i sudske prakse da se vidi što mi de facto možemo u ovom domu sami napraviti, a što ne. Jer mi ne možemo, mi do sada nismo imali nijednu stratešku dubinsku analizu o tom pitanju u kojoj mjeri smo mi autonomni, a u kojoj mjeri je sudska praksa drugo nametala i u kojoj mjeri smo mi njom obvezani. Hvala lijepo. Mislim da je to već počelo 2014. i da ste imali isti taj amandman koji je odbijen kao nedopustiv zbog pravne interpretacije koja je predsjedniku parlamenta bila dostavljena izravno od suda. Prema tome od tada se ništa nije izmijenilo i taj amandman je ostao pravomoćno i konačno e, nedopustiv. Dakle, a sada gospodin Preda, imate li vi još nešto dodati? Da, hvala lijepo. Moram se, htio sam govoriti o hitnim situacijama o kojima ćemo raspravljati u četvrtak ujutro. To je zapravo drugi put da imamo četiri teme o kojima ćemo raspravljati umjesto tri kako smo inače bili navikli pa vas podsjećam još jedanput što kaže pravilo 135 iz e, pravilnika parlamenta, citiram. Ukupni broj tema o kojima se može raspravljati u okviru točke o hitnim stanjima ne smije iznositi više od tri, uključujući i podteme. Ja koliko sam shvatio mi ovdje govorimo o četiri različita područja, četiri teme, zato što je predsjednik Šulc insistirao na tome da se četvrto pitanje unese. To znači da je po drugi puta prekršio s time pravila postupanja, odnosno pravilnik suda. Ja bih volio da se mi vratimo na ono naš pravilnik i tri teme. Jer ako budemo imali četiri teme, imat ćemo premalo vremena za dubinsku i dobru raspravu o svakoj od njih. Zbog toga mislim da se trebamo držati pravilnika i ostati na tri. Hvala lijepo, ali gospodine Preda, koliko sam ja shvatila, na konferenciji predsjednika smo imali apsolutnu suglasnost o tom pitanju. Međutim, vi ste svoj argument iznijeli vrlo jasno i mi ćemo to prenijeti predsjedniku i svim nadležnim službama. A sada, kolege, prelazimo na prvu točku dnevnog